trebaju veće potpore za poljoprivrednike i njima trebaju veće potpore za nove države članice buduće Europske unije. Mi ne želimo nove rezove. Dakle, u Europskom parlamentu postoji jedna jako velika većina koja od vas traži da shvatite da Europski parlament e, ima ulogu suzakonodavca. Ako mi ne dopustimo taj proračun, mi ga nećemo odobriti. I upravo zato moramo taj proračun pogurnuti više od onoga, znači više u smjeru povećanja od onoga što predlaže komisija. Time smo došli na kraj eh, javljeno ime eh, klubova. Sada prelazimo eh, na kolegu Imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam, hvala vam predsjedavateljice. Aj ne štedi, morat će završiti u agoniji, rekao je Konfucije. U ovom kratkom vremenu koliko sam u parlamentu, zapravo sam osjetio jednu potpuno novu senzaciju. Ne moram uopće brinuti o tome koliko što košta. Uredi, oprema, putovanja, šoferi, javni odnosi, svaki ovaj, iskazivanje moći, ne gleda se nikakav izdatak. Ne da imamo dva, već imamo tri zgrade za parlament. Ugljični otisak zapravo se hopija u glavu naših znači, 500 milijuna birača i oni zapravo financiraju odrežljivost, a oni pak idu prema siromaštvu kroz ovaj ne e, održivi eksperiment sa eurom. Kvantitativno popuštanje rezultira u negativnim kamatnim stopama, podriva zapravo same fundamente kapitalizma i stvara masivni rizik, s obzirom da i umirovljenici moraju ići za što većim prihodima. Oni koji žele napustiti ovaj klub ili ga žele reformirati, bivaju e, zapravo e, na neki način uništeni. E, žuti, žuti, isto tako i katalanci i brexitiri u Ujedinim kraljima, svi oni zapravo konfucije potvrđuje da je upravo Europa je u agoni ukoliko ne pobjedi logika nad darežljivošću. Hvala. Sljedeći govornik Sljedeći govornik je kolega Olbricht, kojeg, evo, vidim ga. Zahvaljujem predsjedateljice. Gospodine povjereniče, gospodine ministre, ovo je zadnja godina e, što se tiče E, ovo je zadnja godina što se tiče ovog proračunskog razdoblja i to zapravo ukazuje na prijelaz na sljedeće proračunsko razdoblje. Ono što ćemo napraviti za 2020. godinu na neki način će utjecati i na e, sva djelovanja i programe nakon 2020. Dakle, imamo tri prijedloga. Imamo prijedlog Europske komisije, imamo prijedlog vijeća, imamo prijedlog Europskog parlamenta. To su tri prijedloga koje se međusobno razlikuju, ne samo po pitanju podataka i iznosa, zato što ne želimo govoriti samo o e, količini proračuna, nego također želimo razgovarati i o sadržaju, odnosno na što želimo potrošiti novac. Koliko koji će stajati određeni programi i određene stavke u proračunu. Upravo zbog toga mi smo za prijedlog koji će govoriti o djelovanju, a ne o iznosima. A nama se čini da vijeće djeluje nekako više kao e, službenik koji se brine samo za brojke. Mi, ponavljam, e, gledamo kako ćemo taj novac iskoristiti kroz različite akcije. Dakle, time nećemo pokazati samo što nam je potrebno za 2020. godinu, nego također i za naredno razdoblje. I upravo zato je ovaj proračun izmjeno bitan koji se ne tiče samo jedne godine, nego mnogih godina koje slijede nakon 2020. Mi smo suzakonodavci i bit ćemo jako strogi u našim zahtjevima. Hvala. Sljedeća je govornica gospođa Gormini. Imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedateljice, dragi povjereniče, dragi kolegice i kolege. Postoje dva stupnja općeg proračuna koje bismo trebali e, usvojiti. Dakle, imamo s jedne strane rad, e, socijalni rast i zapošljavanje, a s druge strane borba protiv klimatskih promjena. E, znači, crvena linija koja ujedinjava ove dvije grane, to su mlade generacije koje su od nas tražile da usvojimo iznimne mjere kada je riječ o klimatskim promjenama. Oni su ti kojima trebaju i mjere i instrumenti kako bi došli na tržište rada kako bi mogli rasti, obrazovati se i kako bi e, se mogli zadovoljiti njihovi talenti i sposobnosti. Mi kao socijalisti e, smo sretni što je odvojeno 363 e, milijuna koje je zatražio parlament, znači toliko više za jamstva za mlade, što je iznimno važan instrument koji nam omogućava da osiguramo obrazovanje i pristup tržištu rada za mlade. 5 milijuna mladih u Europi svake godine su uključeni u taj instrument, 3,5 milijuna milijuna od njih nalazi priliku za svoju budućnost. Idemo dalje e, e, na taj način. E, neka ovaj proračun bude fotografija novih generacija, mladih generacija koje će u budućnosti na taj način imati bolju nadu za budućnost. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik, kolega Šastel, jedna minuta i pol. Merci, madame la Hvala vam predsjednica, dragi kolege. Ako želimo ambiciozan proračun za Europsku uniju, moramo biti jedinstveni i podržati ovaj nacrt teksta naših izvjestitelja. Pozdravljam ovaj prijedlog proračuna za 2020. godinu. S obzirom na aktualna zbivanja prošloga tjedna i negativne posljedice koje to ima na ovaj proračun Europske unije, ne treba isključiti niti mogućnost korištenja dvanaestina, što znači da se zapravo primjenjuje da se proračun troši e, prema e, mjesečnim, na mjesečnoj razini. To bi moglo negativno utjecati na programe poput Obzor 2020, Erasmus+, Instrument za povezivanje Europe, zapošljavanje mladih i posebnu inicijativu za zapošljavanje mladih. Isto tako, vijeće koje trenutno odbacuje svaki naš prijedlog kao da ne želi da se dođe do jednog ambicioznog kompromisa. Sutra ćemo prilikom glasovanja uputiti jasan znak da smo složni, da želimo jedan e, solidan proračun, proračun koji će nam omogućiti da brzo odgovorimo na probleme današnjice, novo gospodarstvo, poteškoće s kojima se suočavaju mladi i tako dalje. Ovdje se radi o povećanju od 2,9 milijuna eura e, da bi se mogao uspostaviti novi program za mlade u Europi. Sljedeća govornica kolegica Geze. Imate jednu minutu. Štovana gospođo predsjedavateljice, kolegice i kolege, sa upravo i stavom vezano s proračun za 2020. godine zapravo želimo osposobiti naš kontinent za budućnost više novaca za zaštitu klimatskih promjena. Isto tako i kad je reč o mladima, isto tako više sredstava za istraživanje i razvoj europske vrijednosti. To drugim riječima znači ispašavanje ljudi koji putem sredozemlja dolaze k nama. Ako Europa želi biti vjerodostojna u svijetu i zastupati ljudska prava, onda nam treba program traganja spašavanja za koju stvaramo prvi temelj financijske naravi u tom pogledu. Naši građani, a prije svega se obraćam kršćanskim demokratima, dakle kršćanke i kršćane ne žele gledati kako e, ljudi e, umiru na sredozemlju i kako je, eto, umire se i kod Lampeduze. Kolegice i kolege, Europa može daleko više podoprite naš prijedlog koji je dva puta dobio svoju većinu u eh, odboru za proračun, a vezano uz traganje i spasavanje. Kolega David, imate jednu minutu, izvolite. Štovana gospođo predsjedavateljice, želio bih eh, zaprezati svoju veliko nezadovoljstvo kada je riječ o smanjenje sredstava za poljoprivredu ne e, prilagođavamo se time e, vezano uz e, sve naknade koje dobivaju poljoprivrednici u Europskoj uniji. To će povećati razlike između pojedinih dijelova Europe smanjenje sredstava za ruralna područja, a isto tako i poljoprivredu, to je bilo protivno odlukama odbora za poljoprivredu e, podopiremo sve manje poljoprivrednike, a više sredstava tražimo na migracije. E, želimo da se povećaju sredstva prema Turskoj kako bi se potopili izbjeglice tamo, a upravo u trenutku kada Turska ima e, dakle vojne operacije u sjevernoj Siriji, a isto tako proganjajući stanovnike tamošnje i koje tvrdi da e, želi tamo vratiti izbjeglice, ali nikakve infrastrukture tamo nema koja bi mogla prihvatiti ove izbjeglice. Zbog toga ne možemo podobriti nacrt općeg proračuna za 2020. godinu. Sljedeći govornik, e, Johan van Overveld, imate jednu minutu. Zahvaljujem eh, predsjediteljice. Povjereniče, 2020. Eh, eh, je zadnja godina trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira kojeg smo usvojili 2013. godine. Pregovori za višegodišnji financijski okvir su trenutno u tijeku za razdoblje od 2021. i 2027. i upravo zato je ovaj proračun za 2020. neka vrsta mosta prema sljedećem programskom razdoblju. Sporazum koji je postignut u odboru s proračun za 2020. godinu gleda u budućnost i zahvaljujem ovim izvjestiteljicama, gospođi e, e, Aider Guardia Zabali, Moniki Holmajer na radu koji su odradile. Sporazum koji je usvojen na odboru s proračun sada bi trebao odgovoriti na mnoge izazove koje nas čekaju u budućnosti. Moramo dati više na području klime, Također proračun raditi više na području e, razvoja održivih tehnologija te istraživanja kako bismo povećali konkurentnost. E, sporazum također se e, potvećuje više pozornosti digitalizaciji i mladima. A još neki prioriteti su sigurnost, migracije i tako dalje. Nadam se da će ovo stajalište biti usvojeno u našem domu za proračun 2020. E, godine ja kao član pregovaračkog tima Europskog parlamenta napravit ću sve što mogu kako bih e, obranio ovo stajalište koje će se Europskom parlamentu usvojiti. Ja ću se angažirati kao član tog tima kako bismo postigli rezultat koji će odgovarati, e, odgovoriti na zabrinutosti ne samo ovog doma, nego i građana Europske unije. Sljedeći kolega Ferreira, izvolite, imate jednu minutu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 Hvala lijepa. Sljedeći govornik je kolega Urik. Imate jednu minutu. Štovane kolegice i kolege, ja sam pažljivo proučio nacrt općeg proračuna i ono što me šokira jeste da 10 milijardi eura će se ponovno posvetiti administraciji i birokraciji. Ako pomislite na taj iznos, to je doista smiješno. E, upravo za pripadnike iz malih e, zemalja e, koji moraju deset godina raditi, Slovačka koja bi jednu godinu financirala ove birokracije zbog čega se dvostruko više i želi upotrebiti za fond za migracije 300 milijuna za Tursku. Čini se da Europska unija ne želi se pozabaviti krizom migracije, već Europska unija želi e, povećati regionalne razloke jer e, upravo i potpore za poljoprivredu najvećim dijelom će ići u velike države, a Središnja Europa nema nikakve šanse e, konkurirati sa zapadnim poljoprivrednicima. Oni će propasti i mi ćemo morati uvoziti hranu iz inozemstva i nemojte se iznenaditi ako Hvala minuta i Zahvaljujem. Sudjelujući u ovom proračunskom e, programiranju, e, čini mi se kao da imam deja vu, zato što se zapravo radi ono što se i radi u nogometu. Odnosno, razbacuje se novac. Novac je taj koji ne pada s neba, i vijeće je to koje je vrlo često proturječno samo sebi. Mi ovdje srušimo prijedlog vijeća, stavimo naglasak na e, klimatske promjene, 2,5 milijardi više od prijedloga komisije E, te dolazi do zanimljivih e, kompromisa. Dakle, e, ja sam više puta sudjelovao na tim sastancima za mirenje kada se zloupotrebljava vrijeme, a ništa se ne razrješava. No, to je činjenica i ona neće poboljšati sliku Europske unije. Ono što nama treba, a to je predvidljivost. Ovo je zadnji godišnji proračun u okviru ovogodišnjeg, o, trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira. Meni je bilo drago što sam mogla mogao sudjelovati e, u razvoju tog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine. I danas e, svi gledaju na ono e, što se događa, ali u smislu baze za sljedeći višegodišnji financijski okvir. I upravo zato moramo iskoristiti da na temelju članka 15 stavka 3 financijske uredbe da ćemo i borbu dobiti. Sljedeća je gospođa Markeš, jedna minuta. Predsjednice, kolege, povjereniče Otinger, gospodine ministre. Ovaj nacrt proračuna o kojem e, raspravljamo je niži od potrebnog i treba, potrebno ga je izmijeniti. E, u proteklih, u idućih sto dana odbor E, znači komisija će predstaviti novi zakon o klimi, a dužnost Unije je da financira to tranzicijsko razdoblje. E, također, Moramo se osigurati s obzirom na to da imamo puno e, čvršću e, bazu koja se temelji na socijalnoj pravdi. Dakle, ja ću sad reći jednu vrlo jednostavnu stvar. U sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. ono e, što imamo na stolu, znači ne samo ispred komisije, nego također sada i ispred vijeća, će se pretočiti u, proračun, u proračune za iduće godine a To će pokazati da će biti nerealistično zadovoljiti sva očekivanja i obveze. Znači, Evropska unija i vijeće to neće moći napraviti, neće moći poštivati svoje obveze. I upravo zbog toga bitno je unijeti izmjene u ovaj nacrt proračuna i te izmjene će se usvojiti u ovom domu zato što su te promjene nužne. Dakle, potrebno je izmijeniti vaše stajalište i s obzirom na sljedeći višegodišnji financijski okvir moramo se približiti stvarnim potrebama i potrebama parlamenta. Hvala. Hvala. Sljedeća govornica, kolegica Ajer. Imate jednu minutu. Madame la merci. Hvala vam, gospođo predsjednice. E, dragi kolege, uvaženi zastupnici, sutra će parlament e, obraniti činjenicu da trebamo poštivati svoje obveze. Parlament se obvezao da će izdvojiti 20% svojih sredstava u razdoblju 2014. do 2020. na ciljeve koje se tiču ublažavanja klimatskih promjena. Nažalost, svake godine države članice daju velike E, veliku odgovornost Europskoj uniji, borba protiv klimatskih promjena, jačanje konkurentnosti naših poduzeća i e, gospodarstvo utemeljeno na znanju. Međutim, svake godine se događa isto. Vijeće ne želi podržati e, rashode koji bi, bi se trebali izdvojiti za te stavke, uključujući i zapošljavanje mladih. Dragi kolege, ovo ne može ovako nastaviti. To je zato što države članice imaju kontrolu nad našim proračunom. Mislim da tome treba stati na kraj. E, neke države članice gotovo samostalno financiraju proračun Europske unije. Krajnji je trenutak da nađemo novi izvor prihoda. Sljedeća je kolegica Vana, imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavateljice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Treba nam snažan proračun Europske unije za sve izazove koje nas u budućnosti, Pariški sporazum koji treba provesti u dijelu izgradnja socijalne unije i borba protiv zaposlenosti mladih. Globalni problemi ne možemo rješavati na nacionalnoj razini i nećemo imati više Europe sa manje sredstava. Stoga i naš snažni zahtjev e, da se pređe na vlastito financiranje, a protiv e, dakle, nacionalnih e, proračunskih sredstava koje se koriste. Masivno poboljšanja koja su dobra, 2 milijarde više za zaštitu klime, 500 milijuna više za mlade, fond za traganje i spašavanje, ali ima i nekih propusta u ovom proračunu. Nedostaje nam e, zapravo politika e, dakle radne ravnopravnosti usprkos tome što se Europska unija opredijelila za to treba nam daleko više tijela, no riječi. E, mi smo neovisna država, ja dolazim iz neovisne i neutralne države, vi prioriteti vezano uz dakle i e, samu vojnu industriju trebamo smanjivati vojni proračun, a ne milijarde trošiti za vojno naoružavanje. Hvala lijepa, želim vas pozdraviti i 500 milijuna građana i za nas. Nastavljamo raspravu. Gospodin Kus, izvolite. Gospodin, gospođo predstavateljice, štovane dame i gospodo, jesmo li svjesni toga da kad je reč o proračunu 2020. godine zapravo radi o skoro 170 milijardi eura to je novac e, poreznih obveznika. S tim sredstvima moramo e, biti i mudri i štetljivi i zbog toga smo izabrani zabrani ovaj parlament. Naravno da je dobro da se sredstva koriste i za obrazovanje i za istraživanje i razvoj, a i suzbijanje zloporava. No, ukoliko ove velike stavke koje imamo u proračunu nećemo štedjeti, ako nećemo rezati, onda nećemo imati prostora da e, one stvarno dobre programe financiramo u konačnici. Stoga želim podsjetiti i pozvati vas ujedno da e, morate biti svjesni svoje odgovornosti kao e, osobe koje ste izabrani od građana i koji moraju upravljati sredstvima koje su vam građani povjerili. Hvala lijepa. Gospodin Kuzmijuk eh, iz ECR-a. Izvolite. Kolejne... Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, sljedeća etapa eh, proračunskog razdoblja bila je eh, razmatrana na odboru za proračun i rečeno je da će se povećati odobrena sredstva za obveze. Riječ je o milijardama eura, a obveze za plaćanja e, će se povećati za će doći do 160 milijardi. Dakle, to je iznimno veliko povećanje za e, inicijativu za mlade, 360 milijuna i također za e, obzor 2020. Kada govorimo o potporama za poljoprivredne proizvođači i kod njih će doći do nekih povećanja kao i za instrument za povezivanje Europe. E, što znači da e, rastu odobrena sredstva za plaćanja za otprilike 5 milijardi, ali s obzirom da je ovo posljednja godina u višegodišnjem financijskom okviru, e, to su resursi koji bi na kraju mogli biti nedostatni i zato je nužno e, financirati na obilan način također i kohezijsku politiku. E, činjenica je da marža ostaje ispod e, onoga što je bilo predviđeno. Imali smo već i dovoljno kašenja u plaćanjima, a ona su dostigla čak 30 milijuna eura za ovo razdoblje. Hvala. Želim vas pozvati da se držite jedne minute, gospodin Botenka. Dobar dan, hvala. Mislim da jedinstveno tržište stvara nejednakosti. Znam da, znamo da kapital odlazi tamo gdje se može stvariti najveća dobit u najkraćem vremenskom roku i za toga ostaje ekonomska industrijska pustoš, velike razlike među radnicima, među općenito radnom snagom E, Rumunska, Litva i druge zemlje izgubile su oko 15% stanovništva, što je doista strašno. Vidjeli smo što se dogodilo u Belgiji sa Caterpillarom, e, metalom automobilskom industrijom i čeličanama. Dakle, Europska unija bi barem tu mogla biti tampon zona i pomoći i vidimo da tu postoji prostor u proračunu. S druge strane, potrebno je hitno e, uvesti neke socijalne mjere. Međutim, ono što vi kažete, jest ne želimo ih koristiti. Očito da ova računica nije dobra. Mi želimo više. Hvala. Hvala vam lijepa. U ime neovisni zastupnika iz mok Hvala lijepa. Od 1700. godina zapravo postoje argumente da ne treba oporezivati bez reprezentativnog karaktera samog poreznog obveznika. To će biti ujedno i moja zadnja prilika da progovorim u ovoj demokratskoj fasadi ovoj doma. Povijesni princip se mora poštivati ako Ujedinjena kraljevina e, napustio tehnokraciju u bliskoj budućnosti, to će zapravo biti e, zapravo nerazumno očekivati od e, građana ujedinjenih kraljevina financirati da financiraju nešto o čemu ne mogu ni na koji način odlučivati. 1919. nekadašnji premijer e, gospodin Delor, e, isto tako rekao je ne, ne i ne je imala tada pravo i isto tako je bila protiv daljnje integracije, a isto kažem kad je reč o doprinosu za proračun nakon što napustimo Europske unije. Ignorirani birači isto tako svih nacionalnih država koji e, čine Europsku unija ne mogu i ne smiju ni na koji način biti orobljeni. A isto tako i birači iz Smitlenca traže demokraciju. Demokracija se mora poštivati. Hvala lijepa i želim bih vas e, zamolila da se držite vremena koje vam dodijeljeno za vaš govor. Gospodin Herbst, u ime Europske pučke stranke. Štama dame i gospodo, E, čini mi se da je to humoristični igrokaz i kada neko misli da je pet e, tjedni odmor e, šalje u, na odmor usred legislative, da to je ipak malo smiješno. Moramo kazati da nije samo riječ o raspodjeli novaca, riječ je o dodane vrijednosti Europe i to moramo uvijek ponavljati državama članicama. Upravo je niz primjera od instrumenta za povezanje Europe, obzor 2020. Nije riječ o tome tko troši novac, već je bolje da to činimo zajednički, a ne nacionalne države kao takve. Primjer Galilea, ne vjerujem da Finska bi samostalno mogla uspostaviti jedan takav satelitski sustav, a nakon Brexita i Britanci žele sudjelovati u ovom projektu. Ima to sve skupa smisla, a zapravo s druge strane pak nema smisla da nakon što su milijarde i milijarde investirane, zapravo e, treba e, rezati u milijonskim sredstvima, ali želim pozvati e, sve vas, moramo očiti tu dodanu vrijednost i to će biti dobar primjer. Još jedno načelo koje mi kao parlament moramo poštivati. Ne smijemo ponedjeljkom govoriti drugačije no što činimo utorak kada smo imali raspravu o proračunu. Jučer smo raspravili o antisemitizmu, mi kao Europska unija i udžbenike moramo e, financirati za Palestinu, ali ne onakve udžbenike koje će postavljati antisemitske kontekste. I ne smijemo e, iskoristiti e, bilo koji drugi način nastupa da bismo zadovoljili ovo potrebe. Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospodine ministre, gospodine povjereniče. 530 e, milijuna europskih građana su sada već po ne znam koji put zatražili da se zaista i ostvari proračun Unije koji smo naumili. Još jednom se iščekuje od nas da vrijednosti Europske unije, o kojima je govorio i govornik prije mene, da se oni ostvare kao i načela na kojima smo utemeljili ovu uniju, a mi političari koji odlučujemo budućnosti Europske unije, mi ćemo održati naše prioritete i po ne znam koji put, nažalost, oni će biti razočarani. Po ne znam koji put prioriteti koje smo odabrali, vrijednosti koje smo trebali braniti, nažalost nećemo ih moći ostvariti. I zaista bolno moramo ustvrditi da ovaj proračun po ne znam koji put neće imati dovoljno novaca za borbu protiv e, klimatske katastrofe. Ne klimatskih promjena, nego klimatske katastrofe. U Poljskoj, u zemlji koju ja predstavljam, svake godine zbog e, uzroka prirodnih katastrofa umire 40 e, tisuća osoba. Kao što svake godine, to je kao da svake godine u Europskoj uniji nestane jedan grad srednje veličine. Dakle, ne smije nam nedostati, no, nedostajati novaca da bismo dali e, prilike za mlade, ali i dalje postoje neke regije u Europi gdje još uvijek nema dovoljno radnih mjesta za nekakvih 40 do 50 posto e, mladih. Jučer smo razgovarali o raznim e, mehanizmima i pitanje je odakle dolazi takva situacija. Dakle, moramo krenuti od znači proračuna koji neće nikoga ostaviti pozadi. A sada dajem riječ zastupniku Torvalcu iz Renew Europe. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja bih htio e, znači E, komentirati nešto što je rekao govornik prije mene. Dakle, govorili ste i o e, jednom prethodnom razdoblju, razgovarali ste i o e, kolonijama. Dakle, govorili ste zar nije istina da je zapravo britanska vlada ta koja je izvlačila više nego što je uplaćivala po pitanju vlastitih doprinosa. Dakle, samo da se sada vratimo e, na sadašnjost. Sada ću nastaviti na švedskom. Dakle, pitanje je sada e, što možemo izvući svega ovoga i kako ćemo dokladiti ovaj deficit e, koji, s kojim ćemo se suočiti u sljedećem proračunskom razdoblju. Znači, to je ključna točka i to je razlog e, zbog kojeg još uvijek postoji ovo proračunsko programiranje. I još uvijek nam nije jasno zašto vijeće traži tako velika smanjenja. Ono što nama treba, a to su povećanje resursa, a na tome što treba raditi. Zahvaljujem. Molim vas, prihvaćate li plavi karton? Prihvaćate li ovaj upit? Gospođa Rismok želi postaviti ovo pitanje. Prihvaćate li to? Well, eh, eh, ipak kao izuzetak izuzetak, prihvatit ću ovaj plavi karton. Dobro, u redu. Gospođo zastupnice, molim vas, imate 30 sekundi vremena. Izvolite. Hvala što ste prihvatili plavi karton i hvala isto tako je na ovoj povijesnoj povuci da ne poznajemo našu povijest i želimo vas podsjetiti da 1776. godine Amerikanci su odlučili da smo podreprezentirani što se tiče interese i da demokracija u pravom smislu riječi. Molim vas postavite pitanje, kaže predsjednica. Možete li govoriti koncept, e, dakle sve ono što je Amerika učinila nakon napuštanja ove nedemokratske unije koju smo imali? Evo izvolite 30 sekundi za odabir. E, Tweetove gospodina Trumpa sam čitao, nisam da su oni baš primjeni za sve to skupa. Zahvaljujem i sada dajem riječ zastupniku Dareu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Iz današnje rasprave u kojima razgovaramo o proračunskim linijama i kako ćemo ih koristiti u idućim godinama, kako ćemo koristiti novac poreznih obveznika, Europska komisija kaže da je solidarna za socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom, ali brojke govore drugačije. Na primjer, za program Erasmus trebamo e, dobro pogledati postotke, a ne na same iznose. Za razdoblje od 2014. do 2020. proračun za Erasmus je 14 7 e, milijardi za e, samo 700 e, milijuna za osobe s invaliditetom kroz sport. Dakle, to je 1,8% općeg proračuna. Kada analiziramo višegodišnji financijski okvir za 2021. i 2027. Erasmus predviđa 30 milijardi eura sa 550 milijuna eura za sport. Ako to izračunamo, onda ona E, zapravo postotak za sport i uključivanje osoba s invaliditetom je 1,8% ukupnog proračuna. Dakle, neka evropski građani znaju da Europska komisija je solidarna samo u riječima, ali ne i u činjenicama. Dakle, to nije financiranje, to je samo, e, to je samo milostinja. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Tošenovskom iz ECR, izvolite. Hvala dame i gospodo. U odboru INTRE ja se bavim dvijema europskim agencijama. Jedna od njih je zadužena za Galileo, koji se približava provedbi i vrlo je važno da se zadrži ista razina sigurnosti. Međutim, to neće biti moguće bez dostatnih e, proračunskih i ljudskih resursa. Ova agencija se također e, priprema za proširenje svojih ovlasti u sklopu Europskog svemirskog e, projekta. Zatim tu je agencija BEREK. Riječ je o telekomunikacijskim operaterima. Dakle, tu je važno osnažiti ovlasti ove agencije i zato želim zahvaliti povjerniku Oettingeru na vrlo plodonosnoj i dugoj suradnji i nadam se da ćemo pregovorima s vijećem i komisijom uspjeti povisiti sredstva u proračunu. Gospodin Bulog. E Gospođa predsjednice proračuna Europske unije za sljedeću godinu pretpostavlja da će Velika Britanija dati puni doprinos od 13 milijardi eura. Još prije tri godine Velika Britanija glasovala da će izići iz Europske unije. Boris Johnson je ponovio sporazum Tereze May, što znači da će se 2020. platiti puni doprinos bez političke zastupljenosti. Tu se postavlja i pitanje Europske investicijske banke. E, tu bi moglo, to bi moglo koštati na stotine milijardi eura u slučaju da ta banka propadne. Zatim e, ova e, dakle, carinska granica u Irskom moru je također kršenje e, jednog sporazuma iz, od prije nekoliko godina. Mi smo uplatili sredstva u proračun Europske unije, glasovali smo za izlazak i očito je da ovaj sporazum Borisov ili od Tereze neće proći kroz parlament i zato mislim da moramo doista

pregovorima oko proračuna gdje će komisija djelovati kao istinski medijator što će nam omogućiti da dođemo do sporazuma koji će biti vrlo jasan jer mislim da je ključno da proračunska tijela međusobno surađuju, no mislim da trebamo jasno reći o čemu se ovdje radi kada govorimo o ovom proračunu. Tijekom ovog VFO-a proračun Europske unije je se smanjio za 3,5% u realnim u realnoj vrijednosti, sada iznosi oko 4% BND-a, ostatak e, javnih rashoda iznad tih 1% je 39%, dakle jedna četrdesetina javnih rashoda u Ujedinjenoj kraljevini. Zato što smo mnogo više postigli zajedno nego što ćemo ikada postići kao pojedinačne države članice. Moramo ulagati u istraživanja, u inovacije. To će nas dovesti do suvremenog zelenog gospodarstva i na taj način ćemo se moći na odgovarajući način nositi sa izazovima budućnosti. 10 centi posobiti jedno je vrijedno e, tih ciljeva. Hvala. Gospođa Katajnen u ime kluba Renew, na jednu minutu izvolite. Hvala vam. Mi svi znamo da postoji veliki pritisak kada je riječ o proračunu za sljedeću godinu, a isto vrijedi za predstojeći VFO. Brexit i druge stvari koje se održavaju na proračun ne smiju pasti na teret isključivo poljoprivrednika. Europska unija mora imati kvalitetnu održivu hranu i u budućnosti. Iz tog razloga se moramo pobrinuti da postoje operativni uvjeti za europske poljoprivrednike. Iz tog razloga je iznimno važno da se ne ide na rezove u poljoprivredi u ovom proračunu koji je posljednji proračun prije sljedećeg eh, proračunskog razdoblja. To podrazumijeva da moramo doista pošteno analizirati možemo li eh, izbjeći eh, povećanje doprinosa mislim bez ikakvog povećanja doprinosa to neće biti realno da se postigne taj cilj. Hvala, gospodin Krav. Hvala, gospođo potpredsjednice. E, ono što doživljavamo jest e, da Europa kupi korak sa drugim regijama u svijetu. Proračun je u najvećoj mjeri poljoprivredni proračun. Mi kao parlament e, se moramo zapravo svačati oko toga hoćemo li dati više za suzbijanje nezakonitog krijumčarenja ljudi preko sredozemlja ili klimatskih mjera koje zapravo kao takve mjere ne donose puno. Moramo si postaviti pitanje što možemo učiniti za građane u Europi. To sigurno nije rasprava o pitanju kako e, stavljati novac u ideološke projekte. Nisu to subvencije za poljoprivredu koji pokazuje samo to da je to daleko veći stupanj birokratiziranja nego li što je bolji život, a što je zapravo zavarovanje krajnjih potrošača. A to je upravo i pouka svim onima da je nešto krivo u ovoj instituciji. E, naš legitimitet možemo vratiti samo ukoliko ćemo biti spremni promijeniti mišljenje, ne samo biti usredotočeni na ideologije, niti za ljevičarske ideje, već zdrav ljudski razum, e, poštivanje suverenosti, a isto tako i odgovornost lokalne zajednice. Sam nacrt e, proračuna ne odražava ovu sliku, ali vijeće je bliže više tome nego što je to ovaj parlament. E, Možete li ponoviti? Možete li staviti slušalice, molim vas? E, plavi karton za vas, pristajete li na pitanje? Gospodin Gamon iz e, kluba Renew Europe. Prihvaćate li? Prihvaćate li pravi karton? Izvolite. Ne, ja ok, vas Hvala vam, potpredsjednice. Možete li biti konkretni koje su to mjeri u dakle, klimatskim promjenama zapravo nemaju dokaziv učinak i zbog toga ne bi bili uopće e, moguće financirati iz našeg proračuna? Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala vam lijepa. Pitanje klimatskih promjena je upravo pitanje koje Europa ne može na to pitanje dati odgovor. Kada bismo i sutra završili sa e, CO2, onda bi zapravo e, kompletna hipoteza to ne bi bilo relevantno za preostali dio svijeta. Zbog čega činimo onda nešto što kada bismo i mi to do kraja proveli nema nikakvog utjecaja Kina, SAD i ostale regije u svijetu će imati prednosti od toga. To je simbolična politika na teret radnika, obitelji i na teret onih koji putuju na radna mjesta, a takva socijalno-ideološka politika nije nešto što mi zastupamo. Hvala lijepa. Gospodin Brđinski Mateljeć, izvolite. Bardzo dziękuję. Zahvaljujem. Gospođo predsjedateljice, Gospodine ministre, gospodine povjereniče, poštovani kolegice i kolege, mnogi od govornika prije mene su e, citirali Konfucija, neki su govorili o Aristotelu, neki su govorili da se vratimo na logiku Aristotelovu, također smo se referirali i na kršćanstvo, prisjetili smo se i borbe e, <clears throat> protiv antisemitizma, e, također i borbe protiv klimatskih promjena, a zapravo danas ovdje bismo trebali govoriti o E, vraćanju Svetog Dioniza, zato što je ovo zapravo pravo kazalište, pravi teatar. E, komisija je predložila, e, vijeće je rezalo, a Europski parlament sada vraća. Dakle, trebali bismo postići kompromis, trebali bismo se usredotočiti na jednu točku, a to je kao što su to i rekli drugi iz ECR-a, da ovaj teatar ne smije nadići vremenska ograničenja koja će dovesti do velikih problema građanima Europske unije kao što se dogodilo prošle godine. Molim vas da ostanemo unutar eh, predodređenih rokova. Dakle, molim vas da pripazimo s obzirom na ovaj teatar koji se ovdje odvija i pazimo na rokove po pitanju donošenja proračuna i višegodišnjeg financijskog okvira, zato što građani Europske unije moraju imati osjećaj da dobro predstavljamo njihove interese. Hvala, a sada dajem riječ zastupniku Furoru, izvolite, iz e, neovisnih članova. Mikrofon, molim. Hvala. Hvala predsjedateljice. Dakle, manje rezova, više rezova, e, više rezova za e, rasipanje, a više ulaganja za građane. To su e, slogani za proračun 2020. godine koji će iskoristiti evropske resurse na učinkovit način. Pokret pet zvijezda vrlo čvrsto traži vraćanje sredstava u fondove u korist naših poljoprivrednika za istraživanje za male i srednje poduzetništvo. Dakle, moramo imati više hrabrosti da utvrdimo koji su to programi koji funkcioniraju, a koji su to koji ne donose dobrobit za naše građane. Kada govorimo o ambientalnim, znači o ekološnim, e, socijalnim i drugim pitanjima, oni itekako da, stvaraju dodanu vrijednost. Gdje ćemo naći e, novce? Moramo rezati administrativne troškove, također smanjiti plaće zastupnicima i povjerenicima te razmotriti ponovno e, najam svih sjedišta. Također moramo dati snažan signal Turskoj blokirajući predpristupne fondove kako bi gorala njezinu agresiju. Građani nas gledaju. Zastupnik Kristoforu, izvolite, iz Kluba Pučana imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Mi pripadamo klubu zastupnika koji vjeruje u snažnu Europu. Mi podržavamo tu Europu. Naša vizija je Europa koja ima i socijalne karakteristike i također koja ima karakteristike e, za rast. Na taj način želimo izgrasiti, izgraditi e, snažnu Europu, ali za to nam treba snažan proračun. E, Europsko vijeće i dalje smanjuje sredstvo u proračunskim stavkama koja su predodređena za rast, koheziju te za obrambenu politiku i ako se tako nastavi mi nećemo moći doći do Europe kakvu želimo. Mi ne možemo ni zamisliti ovo područje bez Europske unije. Nama trebaju sredstva za Erasmus+, za obzor 2020, za Europu koja će podržavati poljoprivrednike, e, one koji to najviše trebaju. Dakle, oni koji najviše trebaju politike Europske unije e, su upravo građani Europske unije u svim dijelovima, e, također u najmanjim državama. Proračun je taj koji naravno ne može dati novac onima koji krše e, prava i međunarodno pravo i međunarodne zakone kao što to čini Turska. Europska unija ne smije dopustiti da se danas govori o, e, da se još dan danas govori o ravnopravnosti spolova. To bi trebalo biti već nešto što je odavno riješeno. Oni koji narušavaju ravnopravnost spolova trebaju za to i plaćati. E, puno hvala gospodinu Oettingeru na njegovim e, na njegovom trudu i impresivnom radu kako bi zaista osigurao snažan proračun. Puno hvala. Sljedeća govornica gospođa Gamon Merinjuje. Kad je riječ o proračunu 2020. godine, tada je zapravo riječ o suštinskim projektima koji su važni za budućnost Europe. Sljedeća godina će biti ključna godina u našoj zajednici. Riječ je o obrazovanju, europskom zajedništvu koji se upravo prezentira kroz program, program Erasmus. Svaki euro je izuzetno dobra investicija u budućnost. je isto tako i digitalizacija, suzbijanje raka. Sve su to teme koje zapravo u svakodnevnom životu europljani imaju, u svakodnevno se suočavaju s time, a kad je riječ o sigurnosti i o pravosuđu eh, i o suzbijanju klimatskih promjena, te isto tako i egzistencijalno ugrožavanje koje je povezano s time. A ono što je jako važno, kao projekt iduće godine, to je konferencija budućnosti Europske unije koju čekamo iduće godine. Svakog tjedna osjećamo da institucionalni okvir Europske unije mora doživjeti reforme i moramo postaviti pitanje jer doista nije više moderno. Želimo da Europa ne bude nemoderna, već da bude moderna u svojoj budućnosti. Ako bi došlo do toga da će se e, investicije onemogućiti, a to bi moglo poistići iz e, dakle, država članica, to bi bilo ugrožavanje budućnosti budućnosti. Europa mora donositi e, to konkretne ciljeve u budućnosti i za to mora biti financijskih sredstava. Gospodin Zanecki u ime e, potpredsjednice, povjereniče, ministre, dragi kolege. Europski parlament ima mnogo nedostataka, međutim ima jednu prednost, a to je da se uvijek zalaže za povećanje proračunskih sredstava. Vijeće ima mnogo prednosti, ali i jedan nedostatak. Uvijek se ponaša pohlepno, žele rezove, ali kompromis je važan. Zemlje koje predsjedavaju Vijećem Europske unije trebale bi pokazati veću razinu empatije prema onim zemljama koje se nisu mogle dovoljno rano priključiti Europskoj uniji da bi razvile vlastito bogatstvo, tako da se mi zalažemo za kompromise. Smatramo da kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika kao glavne i vodeće politike trebaju dobro funkcionirati, no Postoji isto tako e, nešto što će biti važno u kontekstu budućih pregovora o VFO-u. Na sastanku odbora za proračunski nadzor stranka Brexit je prošli tjedan saznala da je Europska unija u proračunu za 2018. godinu krivo potrošila 4 milijarde eura. Još gore, Europska unija ne može nam dati što je otišlo sa 850, gdje je otišlo 858 milijuna eura za stranu pomoć. Također sam saznao da postoji i problema sa korupcijom. Sada imamo proračun za 2020. godinu koji je pred nama i usprkos Brexitu koji kuca na vrata, čini se da bi se rashodi trebali povećati na 168 milijardi eura, dakle to je povećanje od 2,5 milijardi eura od 2018. godine, imajući to sve na udu, umu Brisel bi trebao pokušati zadobiti krhko povjerenje javnosti i mislimo da bi trebalo ići na vanjsku reviziju proračuna jer trenutno ne možemo e, imati povjerenja u Europsku uniju sa našim, e, ne možemo imati povjerenje dati im svoj novac, svoj PDV. Would Molim vas da stavite slušalice. Molim vas da stavite slušalice. Imate pitanje. Prihvaćate li pitanje kolege Đehovskog? Da. E, prihvaćate li vi, zastupniče? Izvolite. Hvala lijepo, drage kolege. Hvala vam što ste bili tako hrabri da prihvatite odgovoriti na moje pitanje. Ovo je doista bio sjajan govor, doista ste me nadahnuli svojim govorom. Međutim, tu postoji doista jedna fatalna greška. Vi se ne držite činjenica. Molim vas da mi kažete konkretno gdje se nalazi tih 18 milijardi koji su nestali zbog korupcije. Gdje je to nestalo? Molim vas, pokažite mi mjesto. A inače bih rekao da je vaš govor dobar primjer predizborne propagande. Imate 30 sekundi. Izvolite. Točno 30 sekundi. Taj novac ne zna se što je s njim, što je vidljivo iz izvješća europskih revizora. Mogu vam proslijediti poveznicu na to izvješće ili možemo o tome porazgovarati za šankom. Speaker Hvala, gospodin Sarvama je sljedeći govornik. Arvoisa puhemies, <clears throat> suuret kiitokset ensinnäkin. Hvala vam potpredsjednice i zahvaljujem također e, izvjestiteljici i povjerniku Oettingeru. Ovaj proračun, dakle tu se zapravo radi o dodanoj vrijednosti koje proračun stvara za evropske građane. E, dakle, sav novac koji ulažemo multiplicirat će vrijednost e, za građane. vijeće je predložilo da se sreže ovaj prijedlog proračuna za 1,5 milijardi eura. Ono što mi se čini najmanje shvatljivim jest da se za više od 400 milijuna eura e, smanjuju sredstva za obzor 2020 i još dodatnih 320 eh, milijuna zbog eh, manje fleksibilnosti. To su sve stvari kojima se grade mostovi u Europi. Predsjedništvo je od komisije dobilo bilješku eh, koja se tiče proračunske discipline. Mislim da bi bilo lakše obraniti proračunske rezove ali zapravo mislim da trebamo, trebate pogledati vlastiti proračun. Dakle, pitanje predsjedništva upućeno vijeću. Zašto toliki rezovi u programu Obzor 2020? Hvala gospodin Garikano iz kluba Renew. Hvala. Svijet se mijenja, a proračun ne dopušta da se borimo protiv tih promjena. Nažalost, vijeće uvodi rezove u nekim stvarima koje su ključne kako bismo se mogli suočiti s tim promjenama. E, I mi iz stranke svi danas smatramo da e, zapravo naše građane e, tjera na to da se suočavaju s ovim ekstra digitalizirajućim svijetom i e, također u e, svijetu gdje postaju istraživanje i razvoj jedni od najvažnijih faktora. Dakle, tražimo Europsko vijeće da razmotre naše prijedloge i također Europsku komisiju da razmotre naše prijedloge, zato što naš prijedlog predviđa više ulaganja u Erasmus+, također u dvije obzor 2020. koji su ključni za razvoj istraživačkog programa i također da se, e, u, da se unese 2 milijarde više sredstava u proračun za borbu protiv klimatskih e, promjena. Nama treba proračun koji će odgovoriti na zahtjeve naših građana na eksplicitan način i e, ako se to dogodi, onda ćemo mi u parlamentu glasovati za takav proračun. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Overgardu Nilsenu. Izvolite. Iz neovisnih članova. E ja ću, nadam se, uskoro biti bivši zastupnik Europskog parlamenta, pa mi dopustite da vam dam jedan savjet. Europsku uniju mnogi doživljavaju kao netransparentno mjesto gdje građani nemaju utjecaja nad odlukama koje se donose. Europsku uniju se percipira kao instituciju koja troši e, velika sredstva e, javnih, naime, poreznih obveznika. Međutim, u ovome domu više nikada nije dovoljno. Europski parlament predlaže proračun